Imamo jučerašnji zapisnik koji je na raspolaganju. Ako bilo tko ima kakvih prigovora neka kaže sada, ukoliko ne smatramo ih usvojenima.